suradnje između javnih službi za zapošljavanje. Najprije riječ ima izvjestitelj kolega Darden na pet minuta. Merci, monsieur le président. hvala, predsjedniče. Uvaženi kolege, usvajanjem ove odluke Unija će od e, bivše platforme javnih službi zapošljavanja napraviti mrežu suradnje i zapošljavanja. Jasno je da e, pitanje zapošljavanja nije, e, je nešto što ovisi i prvenstveno o državnom članicama i e, Europskoj uniji, a ta politika je otežana sa trenutnim mjerama štenje. No ipak ove službe ispunjavaju ključnu ulogu u borbi protiv nezaposlenosti i ostvarivanje i ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020. i cilja od 70% zaposlenosti. S obzirom na situaciju u Europi gdje stopa nezaposlenosti doseže broj od 25% e, u određenim državama, sva moguća pomoć e, je nešto što treba pomoći. Ta mreža omogućuje da se e, rade inicijative, da se radi bench learning, kako bi se poredila i međusobno obogatila politika zapošljavanja kod jednih i drugih i to su inicijative koje doprinose smanjenju nezaposlenosti svim starosnim skupinama i osobito najugroženijim skupinama. Doprinose smanjenju trajanja nezaposlenosti, e, borbi protiv strukturnog, strukturne nezaposlenosti i socijalne isključivosti. To doprinosi pojačanju javnih službi za zapošljavanje i ima za cilj da osobito pruži podršku onoj socijalnoj skupini najugroženijih poboljšanje funkcioniranja tržišta rada u Uniji, njegovo integriranje, favoriziranje e, geografskog i profesionalne mobilnosti u jednakim uvjetima kako bi se zadovoljile konkretne potrebe tržišta. Mreža bi e, dala e, mogućnost da se zna gdje su kakve potrebe i bolju povezanost između poslodavaca i institucija za školovanje. Dakle, jasno je da su ovo ambiciozni ciljevi, ima cilj e, analize, razmjene, e, sugestija, odnosno pomoći. Kako bismo u potpunosti e, uspjeli ostvariti ciljeve ove misije, sve države članice trebaju sjesti za isti stol i trebamo imati dobru suradnju sa svim drugim akterima tržišta rada. Na taj način prisustvo svih oko tog stola je bio ključni element našeg rada. I kako tumačenje treba dati tom tekstu, pravnim e, temeljima o dobrovoljnom ili obveznom e, sastavu te mreže. Naše rasprave nisu nam omogućile da dođemo do konačnog rješenja između e, stava vijeća s jedne strane i komisije i parlamenta s druge. Dokaz je sljedeći, naime vijeće namjerava dati, priložiti jednu unilateralnu izjavu e, gdje kaže da e, svi trebaju sudjelovati, ali na dobrovoljnoj osnovi. I u tom kontekstu e, odbor za zapošljavanje pa, Europskog parlamenta predlaže da se tom sporazumu iznese i svoja, svoje tumačenje da, bez ikakvih izmjena, dakle samo da se kaže da tu svi trebaju pristupati i da to treba biti obvezno. Iako na taj način ćemo uspjeti tekst usvojiti. E, samo želim reći da e, ovo ne ugrožava povjerenje između e, ovih su zakonodavaca. Dakle, rekao, dobre mreže. Mreže trebaju omogućiti da se surađuje sa socijalnim partnerima, nevladnim sektorom, lokalnim samoupravama, regionalnim upravama i svim drugim dionicima. Suradnja također treba postojati s drugim institucijama Europske unije posredstvom e, tajništva, e, komisiji i e, odbora EMPL koji ima status promatrača. Taj status ga ne da se E, da sudjeluje i na e, užim e, sastancima odbora. Isto tako smo se postarali da bude ne samo suradnja svih tih radionika, već isto tako da svi sudionici te mreže surađuju na institucionalnim razinama, nacionalnim razinama, lokalnim razinama. Dragi kolege, ovaj sporazum je plod dobre inicijative koju je pokrenula Europska komisija i čvrstog e, rada i volje parlamenta i vijeća da se do kraja ovog saziva dođe do zaključenja e, ovog rada usprkos razlikama u stanovištima. I želim e, pozdraviti kolege, izvjestitelje i suizvjestitelje, našu predsjednicu Pervonšte Beres čija istrajnost nešto više ne treba ponavljati. E, za kraj želim reći da ova nova novo sredstvo e, Europske unije će potaknuti borbu, dati postrek borbu protiv nezaposlenosti, nezaposlenih mladih i e, socijalnu isključivost. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Darden, a sada u ime komisije riječ ima povjerenik Andor. President, honorable members of the European predsjedniče uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Najprije želim zahvaliti gospodinu Dardenu izvjestitelju, izvjestiteljima o sjeni na radu e, u privođenju kraju ovog zakonodavnog e, teksta. Usvajanje ove odluke odašilje jak signal prema kojem Evropska unija koristi sva raspoloživa sredstva i mreže kako bi se borila protiv nezaposlenosti. Odluka će poboljšati funkcioniranje suradnju između javnih službi zapošljavanja diljem Europske unije ojačat će e, europsku, e, odnosno politiku zapošljavanja na europskoj razini. E, javne službe zapošljavanje su u prvom redu borbe protiv nezaposlenosti i treba... Međutim, postoje jako različite razine učinkovitosti. Tijekom europskog semestra 2013. godine osam država članica dobilo je konkretne preporuke eh, o njihovim eh, javnim službama zapošljavanje i vjerojatno će eh, ponovno doći do takvog, takve situacije u europskom semestru 2014. godine. Što više javne službe za zapošljavanje su ključni akteri za provedbu odluke vijeća o jamstvu za mlade Naime, to treba ići posredstvom službe zapošljavanje. E, uvaženi zastupnici, javne službe, mreža javnih službi zapošljavanja treba biti osnovana na temelju ove odluke i treba e, provesti konkretne inicijative kao što je javni referentni sistem, međusobna pomoć između e, sudionika mreže te provedba strateških akcija za moderniziranje javnih službi za zapošljavanje. Ovo bi trebalo pomoći tim službama da poboljšaju svoju učinkovitost te poboljšaju uslugu koju pružaju onima koji traže posao. Znam da vijeće namjerava usvojiti unilateralnu izjavu i naglasiti dobrovoljno sudjelovanje država članica, odnosno njihovih službi za u ovoj mreži, a isto tako e, se tu kaže da će sve države članice e, sudjelovati u tome. Komisija je to u više navrata jasno rekla da se ne slaže s tim pravnim tumačenjem i stoga komisija u vrijeme usvajanja tog zakonodavnog teksta e, će iznijeti izdati izjavu sa ciljem da u potpunosti bude jasno tumačenje pravnog temelja. Koliko sam shvatio, ovaj dom želi na sličan način postupiti. Zašto je potrebna i značajna potreba za pravnim, pravnom jasnoćom? Pa ono što je ključno danas jeste da se usvoji ova odluka i da se postaremo da će ona biti usvojena. I to je ono što je važno našim sugrađanima diljem Europske unije. E, nezaposleni i poslodavci očekuju dobre javne usluge visoke kakvoće isto tako i kvalitetnu uslugu javnih službi zapošljavanja. I stoga vas pozivam vas, zastupnike Europskog parlamenta, da usvojite ovaj prijedlog. Najljepša hvala. Hvala, povjereniče Andor. A sada u ime kluba zastupnika e, Pučana, kolega Beker. E, gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, želim najprije izvjestitelju Dardenu e, zahvaliti na konstruktivnoj i dobroj suradnji. E, skupa s njim e, uspjeli smo e, uspješno realizirati ovu inicijativu komisije, a pritom nas je naravno podržala naša predsjednica odbora Beres. Danas imamo jednu još jedan izvrstan instrument u borbi protiv nezaposlenosti, a osim toga već u prevenciji nezaposlenosti na tržištu rada. To je jedan bitan dodatan korak. I drago mi je zbog ovog pojma bench learning e, gdje se e, principijelno e, osigurava da svaka zemlja članica može učiti od svih drugih. Uspješni modeli kao što je na primjer jamstvo za mlade po uzoru na Austriju e, trebali bi se od sada e, primjenjivati širom Europe mi u Austriji također možemo učiti od drugih, na primjer od skandinavskih zemalja koje su uspješne u tome da stariji radnici ostaju u e, aktivni, a ne idu prerano u mirovinu. Ono što je jako bitno za novu mrežu Europskih zavoda za zapošljavanje su kvantitativni i kvalitativni kriteriji koji su temelj tome i oni su bitni za taj bench learning kako bi se uspjesi pojedinih zemalja moglo precizno vrednovati. E, također pozdravljam i e, uvođenje portala, europskog internet portala EURES e, koji e, i ponosan sam na to što sam igrao aktivnu i konkretnu ulogu u donošenju ovog e, u izradi ovog izvješća. Hvala lijepa kolega Becker, a sada kolega Kostelo. Ima riječ u ime socijalista. Hvala predsjedniče, ja želim pohvaliti kolegu Dardena na radu. Prosti razlog što imamo 26 nezaposlenih diljem Europe među kojima stotinu tisuća nezaposlenih u mojoj izbornoj jedinici u Dublinu jeste zato što nemamo dovoljno posla. I način da se e, smanji nezaposlenost u Europi jeste da se krene od e, stroje štednje ka održivom razvoju. Istovremeno e, pojačanje suradnje između svih službi za javnih službi za zapošljavanje ima svoju ulogu bolji rad tih službi može biti od velike koristi. Možemo puno toga naučiti jednih od drugih, osobito kada se radi o provedbi jamstva za mlade. Europska mreža javnih službi zapošljavanje bi mogla anticipirati i vidjeti gdje postoje potrebe, potražnje i problemi i tako e, sa poslom. I to bi moglo ohrabriti suradnju socijalnih partnera, sindikata, nevladnog sektora i postarati se za bolju suradnju da se, ljudima, da se ljude vratiti na posao i provedba ovih projekata koja je djelomično e, financirana strukturnim investicijskim fondom i osobito socijalnim fondom. Naime, u Irskoj e, javni službe za zapošljavanje trenutno prolaze kroz pravu reformu i to će, e, tako ćemo imati situaciju u kojoj osoba koja kojima će se lakše dolaziti, vraćati ljude na posao. I ja podržavam ovaj prijedlog eh, prema kojem sve države trebaju, moraju sudjelovati u ovom mrženju. Hvala kolegice Kostelo. Slijedi kolega Benjon na dvije i pol minute u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala predsjedniče. Ova odluka priznaje značaj eh, europske suradnje u na polju zapošljavanja, osobito kada smo došli do rekordnih cifri u određenim državama, članicama i čitavi e, brojno je bez posla. E, javne službe zapošljavanja su pod e, ogromnim pritiskom i ovo, ovo umreženje će im pružiti mogućnost da razmjenjuju e, informacije i podijele najbolje praksu i to će e, cementirati postojanje ove neformalne mreže i tako će najbolje surađivati koji koji parlament. To će biti osobito korisno e, u slučajima kada europske države provode europske inicijative kao što je jamstvo za mlade i sustav benchlearninga će mjerila će e, omogućiti dakle da se identificira koja su to mjesta odnosno područja u kojima se kojima dobro funkcionira i da pomognu i drugima da se koriste od te informacije. Ovo omreženje će pomoći i drugima u tranziciji od e, obrazovnog sustava do radnog mjesta i osobito e, će pomoći onima koji nisu u programu MIC pomoći im da mogu e, stupiti e, na tržište rada. I osobito sam zadovoljan time što ovaj konačni, konačna verzija e, usklađuje potrebe i potražnju kako bi se moglo svima pružiti, svim našim sugrađanima, ne samo mladima, sposobnosti koje će biti potrebne, dakle znanja na tržištu rada. I ovo nam može pomoći u cijeloj Europskoj uniji i pomoći će nam isto tako da bolje popunjavamo ne, e, neupražnjena radna mjesta na taj način ćemo e, se uspješno boriti protiv nezaposlenosti i, zadvoja, i raditi, doprinositi mobilnosti. Ovo će sve doprinijeti ostvarenju ciljeva za Europu 2020. za pametan, e, održiv i e, održiv rast. Ovo je pozitivna ocjen, odluka i podržavam se i poduprem se zemlje da ga podrže. Hvala. Hvala kolega Benjen. Slijedi kolegica Lembert na jednu i pol minutu. Hvala predsjedniče. Ja također želim čestitati i zahvaliti izvjestitelju drugima koji su radili na ovome. Istina je da kad pogledamo pitanje nezaposlenosti, pitanje kvoće i informacije koje dobivamo od javnih uprava ima jako važnu ulogu, ima konkretne, jako se jako odražava na živote ljudi i moramo raditi na pojačanju kako hoće služi službi zapošljavanje i to je jako važno. Dakle, važno je da učimo od iskustava jedni od drugih i da e, izvučemo pouke iz toga. Dakle, mislim da sudjelovanje svih država članica jeste od velikog značaja i osobno Mislim da svađe koje smo imali oko toga svega da su e, skoro nepotrebne, jer to bi moralo biti, moralo biti nešto da, što se podrazumijeva. Moramo pružati jednim drugima E, svoje iskustva i vidjeti koja su najbolja iskustva, bilo da se radi o jamstvu za mlade, o zapošljavanju mladih, o dugoročnom, dugoročnoj nezaposlenosti i osobito isto tako kada se radi o e, ugroženim skupinama. Suradnja s relevantnim dionicima, državama članicama, vjerujem da svi mislimo da će to dodati, dati dodanu vrijednost ovom mreženju. I ne samo u regionalnim i lokalnim zavodima za zapošljavanje, već i na drugoj, drugim višim razinama. Tako da se nadam da ćemo moći prevazići ovaj nesporazum samog početka i preći nešto što će biti jako konstruktivno. Hvala. Hvala kolegice Lambert. Sada e, kolega Kavernog nije u dvorani, pa riječ ima kolega, kolegica Zuber. Očito je da je pitanje zaposlenosti ključno, to ugrožava mnoge, osobito mlade diljem Europske unije. Rješavanje ovog problema će zahtijevati investicije, tehnologiju, istraživanje i e, osobito u zemljama koje imaju visku stopu nezaposlenosti. Samo takvim mjerama možemo otvoriti nova radna mjesta i prestati sa uništavanjem postojećih radnih mjesta. Ne mislim da e, slanje radnika iz radne snage iz jedne zemlje u drugu kako bi se zadovoljile privredne potrebe može e, pomoći koheziji, bolje koheziji e, Europske unije. Mislim da će to samo stvoriti još veće razlike jer će doći do podjele između skupina E, velikih, moćnih država i siromašnih država koje neće imati druge mogućnosti nego da izvoze svoju radnu snagu. Tako da mislim da predlog koji e, nude e, sindikat treba odobriti sutra. Hvala gospođo Zuber. Sljedeći govornik je gospodin Isaja, gospođa Isaja na minutu i pol. Hvala gospodine povjereniče. E, kolege suradnja između zavoda za zapošljavanje je vrlo važna osobito u sadašnjoj situaciji međutim također je važno za e, e, imati u vidu da je ta služba za zapošljavanje organizirana na različite načine u različitim zemljama članicama e, tako da je jedini način kako se ovome može pristupiti je suradnja na dobrovoljnoj bazi ja se nadam da ćemo e, uspjeti u tome. Kao što je povjerenik e, spomenuo, Europska e, inicijativa je jamstvo za mlade. Tu također nudi šanse za poboljšanje situacije. Ja bih također htjela spomenuti mogućnosti za hendikepirane osobe da nađu e, posao mislim da je važno pomoći im da nađu e, posao i, ako, i da je važno posvetiti veću pažnju zapošljavanju hendikapiranih osoba u e, okviru javnih službi za zapošljavanje. mnogo nezaposlenih su ljudi sa hendikepima. Hvala gospođo Esaja. Sada gospođa Regner na jednu i pol minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim iskoristiti priliku da zahvalim vama povjereniče na suradnji ne samo na ovoj temi nego ukupno e, na svim dosadašnjim e, dosjejima. Preko 26 milijuna žena i muškaraca u Europi su nezaposleni. Osobita katastrofa je to za mlade ljude. Ima zemalja gdje ne, grozne brojke od preko 50% su već e, dosegnute što se tiče stope nezaposlenosti. To je katastrofa i ne možemo dovoljno često o tome govoriti. Dakle, pitanje je kako se možemo boriti protiv te masovne nezaposlenosti, kako stvoriti nova radna mjesta, kako E, povećati broj zaposlenosti. Naravno, tu su potrebna velika makroekonomska rješanja i mi socijaldemokrati uvijek to naglašavamo. Dakle, e, e, odustajanje od štetne politike štednje, ali također je važno upotrijebiti i neka manja rješenja kao što je na primjer suradnja između zavoda za zapošljavanje. To je jedan od E, dijelova e, pazla. Dakle, bolja suradnja između Zavoda za zapošljavanje može nekim nezaposlenima u Europi pomoći i omogućiti da nađu posao, a takvu šansu svatko zaslužuje. Osobito je važno uključiti e, u ovu suradnju one koji e, se tu jako dobro e, razumiju u sve to skupa, a to su između ostalog i poslodavci i sindikati. Hvala gospođo Regnera, sada na jednu i pol minutu gospođa Jazlovjecka. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, inicijativa Europske unije koja za cilj ima formaliziranje suradnje između Zavoda za zapošljavanje tako što će se stvoriti ova mreža zaslužuje vašu podršku. Koristi od takvog rješenja uključuju stvaranje jedne platforme za razmjenu iskustava i dobrih praksi. Zemlje članice imaju vrlo raznolike e, sustave e, javnih službi za zapošljavanje Eh, dakle, tu imamo cijeli niz različitih alata. Također postoje i razlike u zakonodavnim akvirima između zemalja članica i zato je bilo važno sagraditi jedinstveno europsko tržište rada gdje možemo testirati različite modele, različite eh, načine rada službi za zapošljavanje. Možemo učiti na greškama drugih, možemo eh, birati rješenja koja su se pokazala dobrima. Takva platforma za suradnju bit će vrlo dobro rješenje, naravno. Nema, ne postoji platforma za suradnju u kojoj sve službe mogu biti uključenje. Takav prijedlog konačno omogućuje da se sve to može pretvori, e, može proizaći u jednu bolju koherenciju na jedinstvenom tržištu rada u Europi. Hvala. Kolegice Azovjetska, sada kolega Koferati na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Gospodine povjereniče, dobro je poznato da više radnih mjesta mogu nastati samo s politikama rasta, a politike rasta rade se putem velikih javnih instrumenata kojima se stimuliraju privatna ulaganja na određenim teritorijima. Istovremeno je jasno da što god može više uskladiti situaciju na tržištu rada, da se uskladi ponuda i potražnja, da se uklene prepreke koje postoje pri ulazu na tržište rada, naročito najmlađih, sve to jest međusobno povezano i može igrati svoju ulogu. Zato mislim da suradnja između Zavoda za zapošljavanje treba poslužiti upravo u toj svrhu. I to treba biti obveza, treba se sve napisati na način da svima bude jasno o čemu se radi kako bi se znalo koje postoje obveze i što se ne smije napraviti. Međutim, treba biti uvjeren da je to ispravan put na kojem će se kročiti hrabro. Hvala lijepa kolega Koferati. Sada počinjemo sa spontanim javljanjem za riječ. Hvala gospodine predsjedavajući kad govorimo o nezaposlenosti trebamo govoriti o rješenjima često se zaboravlja da se zapošljavanje stvara ne samo pomoću službi za zapošljavanje nego time što se stvaraju nova poduzeća a mnoge blokade su na nivou zemalja članica tako da na toj razini e, treba poraditi e, kako bi e, ljudi koji su obrazovani E, mogu početi raditi i dobiti svoja radna mjesta e, daj čovjeku ribu, nahranio si ga za jedan dan, ali nauči ga kako loviti ribu i nahranio si ga za cijeli život. Osobito kod mladih nezaposlenosti važno je dati im pravo obrazovanje kako bi ih se osposobilo za, eh, za konkurenciju na tržištu rada iz čega će onda slijediti pravi rezultati. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala Time je zaključeno spontano javljanje za riječ i riječ dajem povjereniku Andoru. Hvala gospodine predsjedavajući, cijenjeni zastupnici. Ponovo zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Dardenu na njegovom doprinosu. E, zastupnici su danas govorili o ovom prijedlogu u kontekstu vrlo visoke stope nezaposlenosti u Europskoj uniji. Međutim, e, situacija je danas takva da ne samo da smo sa, suočeni sa visokom stopom nezaposlenosti, nego i Europska unija je vrlo raznolika. E, situacija se razlikuje od zemlje do zemlje. Ako usporedite zemlje kao što su Austrija ili Bavarska gdje sam bio u nedjelju, ne možete možete izbjeći misao da nešto u tim zemljama vrlo dobro funkcionira e, kad je riječ o zapošljavanju i službama, javnim službama za zapošljavanje. S druge strane, u mnogim zemljama, osobito u, e, na periferiji eurozone ima ogromnih problema još uvijek danas i e, tu se ne radi samo o slabostima javne službe za zapošljavanje nego je gotovo uvijek to dio Eh, vrlo kompleksnih većih problema. Naravno da nema jednog eh, svemogućnog rješenja koje bi razriješilo tu krizu. Eh, naravno moramo raditi na boljim makroekonomskim uvjetima i moramo naći rješenja koja će potaknuti investicije. Međutim, također moramo poboljšati funkcioniranje tržišta rada, i zato moramo raditi na boljem funkcioniranju javnih službi za zapošljavanje. To je od bitne važnosti. Ova nova mreža javnih službi za zapošljavanje će pomoći da se poboljša njihovo funkcioniranje tako što će učiti jedni od drugih i kroz projekte tehničke pomoći. Međutim, e, važnost ovog projekta je i daleko veća od toga. Prije e, dvije godine paket, e, u jednom paketu koji, mm, koji smo sačinili kao odgovor na krizu e, e, ideja je bila da se E, poveća mobilnost radnika. To je međutim za mnoge ljude samo kratkoročno rješenje iz mnogih razloga, na primjer zbog nedostatka znanja stranih jezika i tako dalje. Ali moramo očekivati daljnje povećanje mobilnosti i moramo pomoći onima koji žele iskoristiti prednosti koje im pruža sloboda kretanja u Europi. E, međutim, ne možemo pretpostaviti da se u ovom predlogu radi samo o mobilnosti e, radnika radi se o vrlo važnim inicijativama kao što je jamstvo za mlade koji međutim to naravno također ovisi o boljem funkcioniranju javnih službi za zapošljavanje u svim zemljama članicama i zato je ovaj današnji prijedlog tako važan i zato vjerujem da ga treba podržati. Hvala lijepa. Hvala gospodine povjereniče Andor. Za kraj rasprave riječ još jednom ima izvjestitelj na jednu i pol minutu kolega Darden. Izvolite. Hvala predsjedniče. Dragi kolege, potrebno se boriti na koordiniran način protiv nezaposlenosti u Europi. Moramo, um, i to je jasno, raditi na jamstvu za mlade. Zahvaljujem mnogima koji su se javili za riječi i hvala im na podršci. Što se tiče amandmana, u ovom slučaju vas molim da ne glasate za njih jer su ideje koje ste iznijeli uvelike zastupljene u našem kompromisu. Što se tiče povjerenika, važno je da ova mjera bude usvojena u ovom parlamentarnom sazivu te da se brzo bude počela primjenjivati. Hvala kolega Darden, rasprava je time završena. O ovome ćemo glasati sutra, e, a sada prekidam e, dnevnu sjednicu do 18 sati.